Borelli iz kluba zastupnika FDD nije prešao 13. veljače u neovisne a od 21 veljače zastupnica Carlson prešla je također u neovisne zastupnike. Zastupnica Gerling prelazi iz ECR-a eh, u Europsku pučku stranku od 28. veljače 2018. godine. Zastupnik Ashworth je izašao iz kluba zastupnika ECR e-r od današnjeg dana i prelazi u Europsku pučku stranku. od e, Europske pučke stranke dobio sam zahtjev da zastupnik da postane član izaslanstva